Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you. Dobar dan, eh, dame i gospodo. Zahvaljujem kolegama koji su došli i na ovaj današnji dio našeg sastanka. Počet ćemo. Očekujem da će ipak kolege još doći kasnije, dok će rasprave već biti u tijeku. A imamo danas e, sastanak radi e, predstavljanja dva zakonodavna mišljenja za druge odbore a oba su vezana u zakonodavstvo o VFO-u. Prvo mišljenje je za odbor TRAN koji se odnosi na transeuropsku transportnu mrežu, takozvani TNT. Te, TNT. E, bitna je važnost te TNT mreže za održivi razvoj europskih regija. Imali smo priliku raspravljati o vezama između kohezijske politike i transportne politike kada je bilo riječi o instrumentu za povezivanje Europe i o uredbi o zajedničkim odredbama. No danas dajem riječ gospodinu Papadakisu koji će prvi eh, predstaviti ovo mišljenje. Hvala vam. Ova predložena uredba pomoći će da se ostvari na osnovni cilj, a to je da transport bude sigurniji, pristupačniji i čišći te istovremeno da se zaštiti e, konkurentnost europske industrije i radna mjesta. Opći cilj predloga komisije jest da se e, pozabavimo kašnjenjima i velikom neizvješnošću, nesigurnošću vezanom uz provedbu e, transeuropske transportne mreže te da se osnaži koordinacija. Pa tu je i pitanje prekograničnih e, radova kao i kako olakšati postupak dobivanja dozvola i e, kako to pojednostaviti e, i racionalizirati te postupke. Mi želimo naglasiti da transeuropska transportna mreža je od ključne važnosti za održivi razvoj europskih regija. Generalno je od korist e, i za svakodnevni život europskih građana. Kroz amandmane koje je predložio odbor Ređi, mi ćemo se usredotočiti na sljedeće točke. Prvo, da se zaštite mm, pitanja zaštite okoliša kroz provedbu određenih smjernica nižih emisija, postizanje nižih emisija stakleničkih plinova. Istovremeno želimo e, imati i procjenu socijalnog učinka, znači u odnosu na zapošljavanje, zdravlje, e, nezgode, kvalitetu života, koristi po lokalnu zajednicu i zatim želimo jasno upućivanje na činjenicu da e, će TNT uzeti u obzir i okolna područja i regije te da će podržati razvoj e, ekonomskog razvoja i konkurentnosti regije. Također treba osigurati da regionalni i lokalni razvoj imaju podršku europske transportne mreže. To ovisi o socijalnom dijalogu i o dijalogu sa građanima na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. To će im pomoći da razumiju E, zajedničke koristi koje proizlaze iz ovog projekta. Također e, trebaju postojati određene sankcije ako se specifikacije ne poštuju. Rado ću čuti što kolege misle. E, ja ću zamijeniti amandman 5 koji je uklonjen sa novim amandmanom koji će biti vezan uz kohezijski fond i 10 milijardi koje će se koristiti pod uvjetima iz 2018. kroz instrument za povezivanje Europe. Hvala. Hvala. Sada ću e, dati riječ izvjestvima o Sijeni. Hvala vam. Ja bih zahvalio izvjestitelju eh, na amandmanima koji poboljšavaju tekst, ali možda bi trebalo još dodatnih amandmana kako bi se osnažio koncept, odnosno ideja da je TNT ovdje kako bi podržao koheziju ne samo u planinskim e, i udaljenim regijama, već i u urbanim i periurbanim područjima. E, također, e, razgovaram, treba reći nešto i o sinergiji dobrih praksa i razmjeni dobrih praksa kako bi se olakšala provedba ovih mreža. Hvala. Ima li drugih javljenja za riječ? Gospodin Zeller. Hvala. Hvala predsjednice i hvala izvjestitelju na pripremi ovog e, vrlo važnog izvješća e, kako bi Europa mogla zajedno rasti, ako ne najbolje po svojim prometnim mrežama i također tu treba e, razmišljati posebice o željezničkom prometu, posebice u visokobrzinskom sektoru jer Puno govorimo ovdje o minimalizaciji CO2 i smanjenju e, emisija opasnih e, plinova po okoliš i upravo po, u tom smjeru željeznica bi trebala moći dati veliki doprinos. Ali kada pogledamo razvoj Europe upravo je suprotno u razvoju, sve više raste zračni promet samo i cestovni samo željeznički promet e, stagnira ili se čak smanjuje i jedna od posljedica toga je i da nam još uvijek nije uspjelo da usprkos e, dugoročnog planiranja za uspostavljanje prekogranične e, prometne mreže, posebice u željezničkom prostoru, znači prosti to u dijelu, a u međuvremenu od 2000. E, na primjer e, za investicije na posebice za željeznički promet su pripremljene. I upravo prije par dana e, na to upućuje izvješće Europskog revizijskog suda, naime zemlje članice E, su izgradile u, svom unutarnjem prometu željezničke mreže, no u među, međudržavnom prometu nije učinjeno gotovo ništa ili je postignuto vrlo malo. 20 km. E, znači negdje 20 km prije e, granice do susjednih država, prestaje se sa građevinskim radovima i više nema spojnica ili poveznica u prekograničnom prometu. Mislim, ovako stanje jednostavno nije prihvatljivo i upravo putem paketa za željeznice treba harmonizirati standarde i propise, a kako bi se e, ovdje u Europi uspjelo postići e, zajednička mreža, posebice u visokobrzinskom e, sektoru. Vode se tu naime još e, puno e, diskusija, iako se to već godinama raspravlja. Naime, svaka država pokušava voziti, provoditi svoj model u željezničkom prometu sa umjerenom uspjehom, ali usprkos Connecting Europe Facility i svih drugih sredstava i mogućnosti koje je pripremila Europa u međugraničnom prometu i europskoj razini jednostavno nismo uspjeli nadići e, te probleme. I e, velike e, sile e, oko Kine pokušavaju provesti ovo jedna cesta i jedan pojas u Android One Belt i vlastitim investicijama upravo se probiti čak i prema europskom unutarnjem tržištu, a europsko planiranje zaostaje. I u ovom trenutku doista bih eh, molio komisiju i pozvao komisiju da krene ovdje strože i tamo gdje se države ne drže europskog, ne drže europskog planiranja i ne rade na tome, na uspostavi visokobrzinskog eh, mreže ili posebice u željezničkom prometu ne pokazuju dovoljno volju da se e, nadiđu ova uska grla, da im ukinu subvencije i samo e, mislim tamo gdje postoji dokaz da se, da se pošteno i dobre volje surađuje na ukidanju ovih e, E, prepreka u prekograničnom prometu samo tamo da se dalje daju sredstva. Naime, mislim da već sada imamo priliku kada raspravljamo o novim uredbama da to još jednom jasno izrazimo i mislim da izvješće našeg grčkog kolege može tome dati znatan doprinos. Thank you, thank you very much. Now I'll give the floor to the representative. Hvala. Evo da ću sad riječ predstavniku e, Europske komisije, glavne uprave MUF, ako je tu, ali on nije tu, očito je zaposlen sa tjednom regija. Svi su tamo, a nisu ovdje u odboru regije. Možda ima neki razlog da, da nije ovdje. Evo, idemo, budući da nema nekih drugih javljenja za sudjelovanje u raspravi, ja predlažem e, rok za amandmane utorak 16. listopada u podne. Znači utorak 16. listopada za amandmane. To će nam omogućiti da glasujemo na ređiju o mišljenju 15. studenog a na tranu će se glasovati 3. prosinca. Znači sve po rasporedu. Dolazimo do eh, sljedeće teme, ali dajte mi jednu minutu. This Naše sljedeće mišljenje predstavit će naš izvjestitelj gospodin Van Miltenburg koji se uputio prema ovoj prostoriji iz druge prostorije. Ali evo, gospodin e, Gavelik je ovdje koji izvjestuje u sjeni. Pa možemo početi s raspravom. Je li neko iz glavne uprave za proračun ovdje? U redu. Danas nekako sve traje dulje nego inače. Ali pričekat ćemo nekoliko minuta, ne moramo se žuriti, hvala. Pričekat ćemo gospodina Van Miltenburga. I'm glad Mr. Van Miltenburg is here. E, evo, gospodin Van Miltenburg je došao. A nekako se svi selimo s jednog sastanka na drugi danas e, poslije podne. No, odlučili smo, gospodine Miltenburg, pričekati vas jer ćete vi predstaviti nacrt e, mišljenja o vladavini prava, znači pitanju vladavine prava. Imamo ovdje izvjestitelja u sjeni o predsjednike Europske komisije i možemo započeti s raspravom. Izvolite. Hvala. Hvala svima na strpljenju jer eh, intenzivno je ovih dana. Ja sam eh, kao izvjestitelj morao biti na tranu po drugom pitanju. Zahvalit ću komisiji na prijedlogu Predlog je vrlo dobar. E, radi se o zaštiti europskog proračuna. E, ne radi se recimo to tako e, izravno o sankcijama za one koji ne poštuju vladavinu prava. Radi se primarno o tome da financijski interesi Europske unije budu zajamčeni. Trebamo to imati na umu jer e, ne govorimo o tome samo na ovom odboru, već i na drugim odborima kao i Europska komisija pa i vijeće. Svi govorimo o proračunu u nadolazećim godinama i kako bismo osigurali da se za pobrinemo za taj proračun i da se osiguraju ulaganja koja želimo ostvariti iz proračuna. Nažalost, to nije uvijek slučaj. Znamo za primjere kada ponekad na sreću to je više iznimka da ponekad e, projekt odobren nakon e, lažnog postupka javne nabave i e, ugovor dobije neko povezano poduzeće, prijateljsko poduzeće i ako ste tu zainteresirana strana i ako želite primjerice izgraditi most ili autocestu, onda eh, vam treba eh, prijateljski sudac. No, to ne želimo, naravno, ne želimo ulagati milijarde eura na taj način. Želimo se boriti protiv prijevara, protiv korupcije u svim državama članicama. Tako da kada uvidimo neke strukturne probleme u odnosu na vladavinu prava, znači neovisnost pravosuđa, iako postoji strukturna ugroza te vladavine prava, onda e, komisija kao nekakva zadnja mogućnost treba imati mogućnost interveniranja. U ovom predlogu nije naglasak na sankcioniranju niti o da tome da se izbjegne da neki pojedinačni student koji, se, koji je zatražio Erasmus i onda ne dobije stipendiju ili neko malo poduzeće koje pretrpi neku štetu. Ne, radi se o općim nedostacima na području vladavine prava koji će utjecati na financijske interese EU. unije. I budući da je riječ o financijskim interesima, Europske unije i to je moje vlastito eh, argumentacija ovih amandmana, moramo osigurati sada da eh, se bavimo provedbom proračuna i u tom slučaju komisija ima vrlo konkretnu zadaću, a ta zadaća je osigurati ispravnu provedbu proračuna ja želim praktički brisati ulogu vijeća u ovom predlogu jer ako mi prihvatimo da se vijeće e, miješa u provedbu proračuna mi praktički ne poštujemo pravila naših ugovora. To jest u tom slučaju miješamo elemente postupka po članku 7 sa ovim prijedlogom, a to nije pravi put naprijed. Mislim da trebamo naglasiti vijeću da mi ovdje ne miješamo stvari, da je ovo zaista prijedlog e, takozvani ultim, ultim remedium, znači ono neko zadnje rješenje koje će zajamčiti financijski interes Europske unije. I zadnja napomena e, kada e, budemo raspravljali o izvješću kolegice Kirste Vesfel, mi možemo osigurati socijalnu i teritorijalnu konvergenciju samo ako osiguramo dobro upravljanje u EU i o tome se ovdje radi. Ja vas naravno pozivam ako mislite da je nužno da sastavite i amandmane, no molim vas imajte na umu, ne radi se ovdje o sankcijama niti o kaznama za države članice, ne, ovo jest eh, jedna uredba koja će se primjenjivati na sve države članice i ako se poštuju pravila, ako se poštuje vladavina prava, nema nikakvih razloga da se reže europsko financiranje. Hvala. Hvala, dajem, eh, dajem riječ gospodinu Gaveliku, izvjestelju Sjeni. Zahvalit ću prvo gospodinu Van Miltenburgu na eh, nacrtu mišljenja na ovu važnu temu, znači da se osigura da se europski proračun koristi u skladu sa pravilima vladavine prava. Naravno, samo neovisno pravosuđe koje podržava vladavinu prava i osigurava pravnu sigurnost u svim državama članicama može u konačnici zajamčiti da će se novac Europske unije štititi na dovoljno dobar način. Slažem se s izvjestiteljom da provela za, za provedbu vladavine prava komisiji treba dati mogućnosti u okviru sa ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Iako se slažem s izvjestiteljem da glavna odgovornost treba biti na komisiji, Europski parlament treba imati jasno definirane kompetencije ako se taj instrument koristi. Europski parlament mora biti saslušan. On mora imati e, riječ u tom osjetljivom pitanju vladavine prava. O konkretnim metodama trebamo raspraviti vrlo pozorno. Siguran sam da ćemo naći e, jedno praktično demokratsko rješenje. Osim toga, važno je osigurati da korisnici financiranja EU neće biti e, ugroženi ili negativno pogođeni tim mehanizmom. Studenti Rasmusa ili pojedinačni znanstvenici ne mogu biti odgovorni za nedostatke u vladavini prava u vlastim zemljama. S druge strane, opet e, važno je da ne bude previše iznimaka jer bi taj instrument u tom slučaju bio e, preblago, odnosno ne bi ispunjavao svoju svrhu. Stoga pozivamo komisiju da ne širi krug iznimaka. Na kraju e, imamo mogućnost osigurati načela vladavine prava kod potrošnje novca poreznih obveznika. To je naime ključno za povjerenje građana u EU, a samo E, neovisno pravosuđe koji čuva vladavinu prava i koji osigurava pravnu sigurnost u državama članicama u konačnici može osigurati da novac e, iz proračuna Europske unije bude u dovoljnoj mjeri zaštićen. Za sve, a osobito za nas u ređiju, ovo je od ključne važnosti, stoga pozdravljamo ovaj prijedlog kao važnu mjeru da se osigura da opći nedostaci u vladavini prava ne budu nešto što se tolerira. Hvala vam. Hvala. Ima li drugih javljenja za riječ? Gospođa Zvala. Hvala. Zahvalila bi kolegama koji su govorili prije mene kao članica ovog odbora Smatram da je izuzetno važna ova tema. Naime, sredstva su ključna za razvoj država članica, a osobito za istočne zemlje u kojima ta sredstva doista nešto znače. ovdje je moguće da nastane jedna kontroverza. Moramo biti oprezni sa, s idejama. Ne smijemo miješati pravosudnu vlast s idejom koja pripada nekoj drugoj grani vlasti. Mi naime ovdje govorimo o sredstvima koja idu izravno europskim građanima. Govorimo o korisnicima koji imaju jednaka prava na pristup proračunu Europske unije. U ovom izvješću vidim e, neke e, rečenice, čak i naslov, zaštita proračuna, europskog proračuna. Ide to predaleko po mom mišljenju jer mi ovdje govorimo o pitanju koje mora biti dobro definirano. Moramo imati jasnu definiciju vladavine prava. Slažemo li se svi oko načela koje primjenjujemo? Moramo biti vrlo strogi i striktni u odnosu na kriterije koji će izravno utjecati na ovu definiciju. Što je to vladavina prava, ko to definira i kako? Predlažem da budemo oprezni sa riječima kako se ne bi iskrivljavale. Gospodin Dojić, imate riječ. Nagyon szépen köszönöm szót, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák. Zahvaljujem. Evo sam kratko bih vam e, želio dati sažetak onoga što ja mislim o ovoj temi. Prije svega, Európai Bizottság rendelet tervezete által érintett kérdésben nagyon éles. Europska komisija e, donijela je nacrt uredbe, a e, tema je doista nešto što se trenutno žustro raspravljaju u parlamentu i o čemu se vodi žestoka rasprava izvan parlamenta. Ne treba se praviti da to ne primjećujemo. Eh, izvjestitelj se nije izrazio u takvom jeziku političke debate, pa sam samo htio i naglasiti te elementi. Ne bih htio ući sad ovdje u političke rasprave, no htio sam jasno reći da je ovo svakako vrlo vruća politička tema također. Našla se s izjavom da je eh, nacrt komisije dobar. Naime, ne mislim da je komisija donijela baš puno toliko loših prijedloga kao ovaj nacrt koji je sada pred nama. Mislim, ja jesam e, profesionalni pravnik e, i studirao sam pravo i s pravnog gledišta mislim da je situacija zapravo nemoguća da kao institucija koja štiti vladavinu prava, djeluje protivno načelima same vladavine prava. To je nedopustivo i nemoguće u demokraciji 21. stoljeća kada govorimo o europskim vrijednostima da se vladavina prava ne definira jasno ili da su definicije koje se koriste toliko fleksibilne i da se mogu koristiti za obrazlaganje bilo kojeg stajališta koje može dovesti instituciju u nemoguću situaciju. Naime, ako ste pročitali nacrt Možete vidjeti da uopće nisu sadržane definicije dostojne pojma definicije. I također bih htio reći da ako se u ovom predlogu ne radi o sankcijama, da netko s imalo iskustva u regionalnoj politici, ovdje sam već eh, devetu godinu, eh, može postaviti pitanje kao moje komisiji koja je dodatna nadležnost ili kompetencija koja ova uredba daje bilo kojoj europskoj instituciji. Nemojmo se praviti. Da neko e, zakonodavstvo može reći da neće biti financijskih posljedica za kršenje propisa. Mislim, svi, sve zemlje članice dobivaju regionalnu potporu, a zemlje središnje istočne Europe dobivaju više. E, znači, postoje neto uplatitelji, neto primatelji iz EU e, proračuna. To je dobro poznata činjenica. No, to je sustav koji se primjenjuje u praksi i postoje sankcije. Mislim, sve zemlje prime regionalne a, na sredstva i sva nadležna tijela imaju pravo provoditi sankcije protiv zemalja. Komisija ima već vodi postupke protiv Nizozemske, jedine kraljevine i drugih. I sustav je već uspostavljen i sustav funkcionira. A što mi želimo postići? kada ovakav nacrt koji ne ispunjava minimalne legislativne e, zakone i zakonom tehnike dođe pred nas, ako onda postoji ili nedostatak, e, postoje za to već sankcije u sustavu. A moj sljedeći argument odnosi se na komisiju, ne na kolege. Naime, doista je zabrinjavajuće da čak i zakonodavstvo kaže da krajnji korisnici ne smiju pretrpiti posljedice čak i ako dođe do kršenja zakonodavstva. To je logika podijeljenog upravljanja. Tako se koriste regionalni fondovi. Ako se utvrdi da se vladavina prava sustavno ne poštuje, čak i tada krajnji korisnik ne smije e, biti oštećen zbog toga. Tako da komisija neće moći primijeniti sankcije. I u ovom e, slučaju cijela logika podijeljenog upravljanja gubi svoj smisao. Jer e, od ovog e, trenutka nadalje upravo će učeni birokrati iz Brisela odlučivati koje će se ceste u Rumunjskoj graditi, koji će razvojni projekti u Njemačkoj dobiti sredstva ili za bilo koju e, drugoj zemlji kako će se koristiti razvojni fond fondovi, odnosno fondovi za regionalni razvoj. Znači, ta načela su potpuno e, besmislena. Mislim, možete vi pisati na papiru što hoćete, ali u praksi to neće izdržati e, kušnju vremena. Ne može se zaobilaziti lokalne, regionalne i nacionalne vlasti te davati na taj način korisnicima sredstva. Naime, u Mađarskoj ide, ide e, Dakle, kratko je rečeno, ta životinja koju smo mi ovdje na na papiru zapravo ne postoji. Dragi kolege, zacrtali smo ili ste eh, nemoguću misiju. Ponekad političari mogu razriješiti nemoguće misije, pa ne bih sada eh, dovodio u pitanje ičije dobre namjere no moje mišljenje na ovaj nacrt teksta je vrlo negativno. Gospođa a Malo sam e, iznađena zbog načina koji teče ova rasprava. Da, mi kao institucije, europske institucije, ulazimo sada na nepoznato tlo. Iskreno rečeno, već više od 20 godina ja sam članica Europskog parlamenta i od nedavna smo pokrenuli rasprave oko zemalja članica i njihovog pridržavanja prava e, i vrijednosti Europske unije. Ne baš predugo. I zapravo je žalosno što uopće o tome moramo raspravljati. I da, u zemljama članicama e, se postavljalo pitanje ako se neko ne drži propisa, zašto bismo mi onda ipak e, trebali toj zemlji članici davati znatna financijska sredstva koja se ne drži naših e, vrijednosti koja je stupila u Europsku uniju, a i tim prilikom je prihvatila naše vrijednosti. Nije da je nekoga se sililo da pristupe Europskoj uniji, a drugo to je zajednički ugovor koji se međusobno potpisao, kojim se obvezalo na poštivanje zajedničkih vrijednosti. I pitanje vladavine prava je nešto što je prilično nedosmisleno definirano u ugovorima. Postoje postupci i tako dalje, ne moram to sve pričati. A mi smo u odboru regije uvijek pokušavali Jednostavno opterećenje regionalne politike povezati sa pitanjem e, vladavine prava i tražili od komisije također opći pristup e, za cjelokupni proračun, dakle da iznese takav prijedlog u kojemu bi se zaštita e, proračuna i poštivanje vladavine prava međusobno povezali. Sad smo to i pokušali, ali to baš jedini način ili najpametniji način, to će se još pokazati, ali svakako to je važan i bitan korak i stoga vjerujem da se upravo za naš odbor isplati e, intenzivno se pozabaviti ovom temom. Naime, da postoje propisi o tome ako neko zlouporabi ili pronevjeri sredstva u regionalnoj, e, u regionalnoj politici, to hvala Bogu ne moram ni spominjati, to je već negdje utvrđeno i također e, da se onda može tražiti povrat e, sredstava i tako dalje, sve je to regulirano i normalno i potvrdio nam je i revizorski sud, da je broj prevara i tako dalje znatno pao u području kohezijske politike i to je pozitivan i važan signal za nas, ali u ovoj raspravi se uopće ne radi o tome. Ovdje se radi o pitanju vladavine prava i doista nisam još zapravo ni pogledala ovo mišljenje, moram priznati, ali mislim da ovdje treba raditi na e, jasan i čist način. Sad ne znam Eh, ili korupcija koja je tešk, štešak, eh, koja je teško kazneno djelo, o tom nema pitanja, da li korupcija zglediš, pad, pada pod gledište vladavine prava. I onda kad se kaže u da to treba e, zacrtati. Naravno, treba postaviti jedinstveni postupci za preispitivanje toga u zemljama članicama. Toga u ovom trenutku još nema. Mislim da nema ni jedna zemlja članica koja ima nultu korupciju. Naime. I pitanje je sada samo je li to tema kojom se treba baviti ovo, ovo izvješće ili neko drugo. No, doista vjerujem da i kao regionalni odbor, odbor regi moramo jasno reći da se zemlje članice trebaju držati vladavine prava ako žele profitirati od solidarnosti zemalja članica. A jedno i drugo ne mislim da je sasvim realistično. Pa mislim da ovo mišljenje ima i političku važnost i da se tome treba pristupiti konstruktivno i pogledati što se doista može spriječiti. Naime, da zemlje članice e, odstupe od pravog puta i više ne slijede princip vladavine prava i što mi kao Europska unija možemo se zaštititi od toga. Naime, Uvijek će to biti odluka zemlje članice prvenstveno, no mislim da i interesi Europske unije moraju biti apsolutno i nedvebeno pojašnjeni ovdje. Hvala. Hvala. Ovo je naša prva rasprava na ovu temu. Nismo ni vodeći odbor, mi smo samo dali mišljenje, konti budžeta je ovdje, ali mi, odbor regiji e, za nas je ovo doista važno, ali ovo pitanje e, e, potpore Europske unije i vladavine prava koja se provodi u zemljama članicama je nešto što treba biti osigurano i imati strogu poveznicu. To je dio štićenja interesa Unije, ali ne samo Unije, nego i svih građana Europske unije koji traže odgovornosti e, odgovornost za ponašanje svih u sustavu. Gospođa Tomašić, sada ima riječ e, kao izvjestiteljica Sjene, izvolite. Please, Izvolite. Um, potencijal proračuna EU-a može se u potpunosti iskoristiti samo ako je gospodarsko, regulatorno i administrativno okruženje u državama članicama poticajno. U skladu s tekućim višegodišnjim financijskim okvirom sve države članice i korisnici već moraju dokazati da je regulatorni okvir za financijsko upravljanje čvrst, da se relevantni propisi EU-a ispravno provode te da postoji administrativni i institucijski kapacitet potreban da se zajamči uspjeh financiranja Europske unije. Osim toga, uvjetovanjem politike može se potaknuti suradnja među državama članicama u područjima u kojima su ekonomije razmjera ili vanjski učinci znatni. Djelotvorno poštovanje vladavine prava preduvjet je koji mora biti ispunjen kako bismo bili sigurni da su sredstva EU-a koja se troše u državama članicama dostatno zaštićena kako je objašnjeno u komunikaciji komisije iz 2014. godine. Slažem se da bi pravosudna tijela trebala djelovati neovisno i nepristrano, a službe za istragu i kazneni progon trebale bi biti u stanju izvršavati svoju funkciju. Trebali bi raspolagati dostatnim resursima i postupcima kako bi mogli postupati učinkovito i uz puno poštovanje prava na pravično suđenje. Ti su uvjeti potrebni kao minimalno jamstvo protiv nezakonitih i proizvoljnih odluka javnih tijela koje bi mogle naštetiti financijskim interesima Unije. Međutim, ne mogu podržati prijedloge amandmana od kolege Miltenburga u kojima briše ulogu Vijeća u zakonodavnom procesu Europske unije. Vladavina prava EU-a se ne može temeljiti na uskraćivanju prava državama članicama. Time dolazimo u drugi ekstrem koji neće rezultirati pozitivnim promjenama. Hvala lijepa. Hvala. Čuli smo cijeli niz mišljenja, pa ću sada pozvati predstavnika komisije, glavne uprave za proračun, Gospodin ako evo, možete dati neki odgovor, odgovorite. Ako želite nešto objasniti, objasnite. Jer ovo je naša prva rasprava i mislim da bi bilo korisno dobiti od Europske komisije dodatna pojašnjenja. Izvolite. Hvala. Hvala članovima odbora na interesu. Hvala zastupnicima za interes na, za ove važne prijedloge komisije. Zašto je važan prijedlog? Zato što je to dio paketa za sljedeći VFO, za sljedeće razdoblje. A to je ključan dio zakonodavstva, kao što je rekao izvjestitelj, da je ovo ključan preduvjet za učinkovito korištenje fondova EU-a u državama članicama. Komisija je uvjerena da je bilo potrebno podcrtati činjenicu da već postoji ta obveza da države članice poštuju vladavinu prava, ali postoje opći nedostaci u tom e, dijelu koji bi značili da se EU fondovi ne mogu e, dalje nastaviti e, trošiti u toj državi, članici, dakle su se ne, ne govori o sankcijama, već o učinkovitom trošenju EU sredstava, kao što je rekao izvjestitelj u svom izvješću. Definicije, čuli smo različita mišljenja o tome, ovdje nismo ništa ponovno izmislili, već je definicija direktno izvučena iz komunikacije komisije i ona se nadograđuje na međunarodnu praksu. Dakle, komunikacija komisije je novi okvir za jačanje vladavine prava u Europskoj uniji, temelji se i na sudskoj praksi Europskog suda i Europskog suda za ljudska prava, i također na radu Venecijske komisije, dakle to nije izmišljeno iz ničega, to je dobro konsolidirana definicija i zbog jasnoće, jer to je važan prijedlog koji će imati financijske posljedice, članak 2 prijedloga definira sadržaj vladavine prava. A što nalazimo tamo? To uključuje načelo legalnosti, uključuje transparentnost, odgovornost, demokratski pluralistični proces, pravnu sigurnost, zabranu nasumičnosti, učinkovitu pravnu pravno djelovanje. Dakle, imamo sadržaj i taj sadržaj, kao što sam rekao, dobro prihvaćen na međunarodnim i europskim forumima. Što se tiče korupcije, jer je spomenuto i to pitanje, smatramo da činjenica da se protiv korupcije ne bi moglo učinkovito boriti u nekoj državi članici, ako bi se to dogodilo, to je problem, a tu govorimo to govorimo u članku 3 gdje kažemo da država članica mora poduzeti mjere koje bi zaštitile dobro funkcioniranje i zaštitu financijskih interesa Unije. Dakle, tu piše ako država članica ne istraži i kažnjava prevaru ili korupciju da će snositi posljedice. A što se tiče ovlasti koji su spomenuli članovi vašeg odbora u korištenju regionalnih fondova, svi znamo da ako postoje nepravilnosti u korištenju EU fondova ili prijevare, postojaće neke financijske korekcije. I tu govorimo o pojedinim slučajevima, dakle slučajevima koji su prošli kroz reviziju i gdje je jasno utvrđeno da će biti financijskih korekcija. Ali ovdje govorimo o nečemu drugome. Dakle, što ovaj prijedlog daje više komisiji? Pa on daje komisiji ovlasti da reagira u slučaju ne jednog e, kršenja u državi članici već nekog općeg, nekih općih nedostataka u državi članici, a to ide dalje, ima širi opseg koji naravno mora biti proporcionalan i mora biti dakle proporcionalan nedostatku, utvrđenom nedostatku u vladavini prava. Dakle, to je bio odgovor na pitanje što tu daje dodatno još komisiji. Dakle, tu govorimo o ovlastima komisiji da predlaže financijska pravila i zbog toga smo ovo predložili, ovo je samostojeća uredba koja pokriva sve vrste fondova, ne samo one pod zajedničkim upravljanjem, već i po izravnim upravljanjem. I zato smo mi ovo predložili kao jedan preduvjet i kao jedan dodatak za sljedeći VFO. Dakle, zašto smo ovo predložili? Pa to smo nadogradili i temeljeni na jednom precedentu, presedanu koji se tiče dobrog i razboritog upravljanja, a to već postoji. To je pravilo koje osigurava da države članice slijede ekonomska pravila. Mislimo da smo ovime našli dobru ravnotežu, ali u ovom trenutku komisija sluša sva mišljenja o ovom dosjeu i u vijeću i u parlamentu. I kako smo primijetili, različiti odbori u parlamentu imaju različita mišljenja o ovom dosjevu Za sada ćemo rezervirati svoje mišljenje dok ne vidimo konačno mišljenje parlamenta, ali ja samo želim objasniti da je ovo vrlo ozbiljno za komisiju jer ovdje govorimo o općim nedostacima u prava i zbog toga što su posljedice toliko velike za države članice smatramo da jedan jednostavni provedbeni akt komisije da ne bi bio dovoljno jak instrument da se to postigne. Naravno, čim e, postupak bude pokrenut, e, parlament će biti obavješten u potpunosti o svemu. Za kraj što se tiče korisnika, to je također važno. Imamo poseban članak za korisnike. Svjesni smo da neke od ovih mjera mogu indirektno nauditi korisnicima, ali trudili smo se da u ovu uredbu ugradimo ono što je potrebno da izbjegnemo takve situacije. Dakle, ako dođemo do članka 4.2, ne predviđamo samo da mjere budu proporcionalne težini e, nedostatka, već predviđamo da će te mjere ciljati aktivnosti Unije na koje potencijalno djeluje ta taj nedostatak, dakle u članku 4.2 stoji da države članice moraju ispoštovati svoje obveze prema krajnjem korisniku bez obzira ako su pod istragom za neko kršenje ili nedostatke. Dakle, ovdje imamo pravo za svakog građanina Europske unije da kaže da ne smijete razvrgnuti moj ugovor, morate mi dati ono na što imam pravo i ne smije ne smijete raskinuti moj ugovor zbog toga što je moja vlada pod istragom za nepoštivanje vladavine prava. Dakle, vlada neće primiti financiranje, ali će još uvijek imati obvezu da ispuni svoje obveze po ugovoru kojega je e, sklopila sa krajnjim korisnikom. To nije savršena situacija, svjesni smo da tu postoje poteškoće, ali mi želimo ovdje odabrati mjere koje ne, nemaju utjecaja na krajnjeg korisnika i želimo osigurati da članak 4.2 bude u potpunosti proveden i to ćemo i pratiti. Hvala, ovo je bio moj prvi pokušaj da odgovorim na vaša pitanja. Hvala lijepa, gospodin Van Miltenburg, želite li komentirati i odgovoriti? Da, samo kratko, mislim da je već dosta toga rečeno. Samo vam želim privući na mišljenje na činjenicu da je ovo e, zakonodavno mišljenje. Dakle, možemo imati tu razlikovanje mišljenja, ali Važno je da ovdje nađemo neki kompromis jer inače naše mišljenje neće biti e, poslušano, neće se čuti. I onda će drugi vodeći odbori preuzeti stvar u ruke, a neće uklopiti naše mišljenje u to. Nakon što sam čuo komisiju, još uvijek mislim da ćemo ojačati ovaj prijedlog ako izbacimo sve elemente koji su više ili manje slični postupku iz članka 7. Jer ovdje se radi o zaštiti financijskih interesa Europske unije. Ovo nije prijedlog koji se tiče vladavine prava koji je više manje razvodnjena verzija postupaka iz članka 7. Dakle, po mom mišljenju, a imamo tu i savjete pravnih pravne stručnjakinje gospođe Fite sa Europskog instituta iz Firence, E, ona je provela jednu studiju koju sam ja spomenuo u obrazloženju, da ako komisija temelji ovaj prijedlog na člancima koji se bave e, nadležnošću komisije za proračun, onda se trebaju držati tih članaka. Dakle, članak 322 i 317 koji se tiču provedbe proračuna i tu komisija, kao što stoji i u studiji, ima svoju odgovornost, dakle nema potrebe za intervencijom vijeća jer će to zakomplicirati stvari. Naravno, komisija ovih može obavijestiti druge institucije, ali to je isključivo odgovornost komisije i to je moj završni komentar. Hvala i radujem se daljnjoj raspravi. Hvala. Hvala lijepa. Kao vodeći odbori za proračun i kont, oni namjeravaju glasati krajem studenog o ovom izvješću. Mi moramo glasati najkasnije 15. studenog i zato predlažem da rok za amandmane bude u podne u petak 19.10. Dakle, u podne 19.10. i siguran sam da će rasprava između izvjestitelja u sjeni biti zanimljiva o ovom mišljenju. Nastavljamo s našim dnevnim redom. Moram vas podsjetiti da ste na e-mail primili odluke koordinatora koje su donesene na sastanku koordinatora jučer. Možemo li odobriti te odluke? Imate li kakvih primjedbi? Također odluke o sastanku 27. su također podijeljene i to ste dobili na mail. Dakle, možemo odobriti odluke koordinatora. Ima li netko nešto za točku razno? Nema. Sljedeći sastanak bit će 15.10. popodne od 3 do 6.30 popodne i ovo je kraj našeg sastanka. Hvala prevoditeljima i hvala svima na strpljenju i na sudjelovanju na ovom sastanku. Hvala.